Okay, colleagues. I still think these... Dragi kolege, trebamo započeti s radom. Mm, trebamo početi u 14.30. ja sam dugo godina bila u odboru ENVI, a sada još veći zajedno sa odborom za razvoj. E, znam da prevoditelji moraju završiti s radom u 18.30, toga bolje da se bacimo na posao. Došli smo do točke 26, odbora 9. Ne znam koja je to točka dnevnog reda u odboru ENVI, 15. Zajednička razmjena gledišta o održivom razvoju Europskoj uniji, izvješće o praćenju napretka prema ostvarenju ciljeva održivog razvoja u kontekstu Europske unije. Supredsjedateljica eh, Adina Vanavarijan eh, bi trebala biti ovdje, ali je zapela u prometu, eh, tako da pozdravljam gospodina Štojera. Htjeli bismo čuti što vi radite u Eurostatu vezano uz praćenje toga kako Europska unija postiže ciljeve održivog razvoja, zato što iduće godine ćemo mi kao Europska unija otići na forum e, visoke razine i izvijestiti o tome kako e, interno i eksterno e, napredujemo u pogledu ciljeva održivog razvoja. Od prošle godine radimo zajedno kako bi Europska unija imala holistički pristup ciljevima održivog razvoja jer osim ovog vanjskog aspekta mi bismo htjeli da Europska unija obuhvati i interne i e, vanjske aspekte tih ciljeva. Isto tako tu je i godišnje izvješće o, mjerenje, o mjerenju e, napretka u postizanju ciljeva održivog razvoja. Neću više duljiti, dajem vam riječ. E, zanima me što se mjeri, postoji li neke rupe, što bi još trebalo mjeriti, ne mjeri se. I tražili smo e, dopuštenje za samoinicijativno izvješće uoči foruma visoke razine koji će se održati iduće godine. Tako da je jako važno da statistički podaci budu u redu kako bismo znali što smo postigli. E, bez daljeg duljenja predajem riječ gospođu Stojleru e, koji je e, šef jedinice u Eurostatu. Um, hvala. Ja sam voditelj odjela vezan uz okoliš i održivi razvoj Eurostatu. Ja sam tu sa kolegicom Kristin Majer, ona je voditeljica tima koja je nadležna za pokazatelje za održivi razvoj. Mi ćemo e, vam predstaviti izvješće o praćenju vezan uz posebnuti napredak u ostvarenju ciljeva državog razvoja. Također ćemo spomenuti planove za iduću godinu. Već sada mogu reći da e, ciljamo na e, ranije objavljivanje. Ove godine smo objavili izvješće u rujnu, a iduće godine želimo prije e, kraja lipnja kako bi bilo sve na vrijeme spremno za forum visoke razine. Samo da vam definiram kontekst. Dakle, o čemu govorimo? Vjerojatno znate, e, agenda do 2030. godine predviđa e, više razina praćenja. Na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini to se izrikom spominje u agendi e, do 2030. Govorit ćemo o razini Europske unije, ali možda treba naglasiti i koje su to sve druge različite razine. Dakle, postoji globalna razina, odnosno UN, E, tu se prati ostvarenje 163 ciljane vrijednosti agende e, i zapravo statistička agencija UN-a, još jedna agencija, vrše praćenje. Praćenje se vrši putem 232 pokazatelja. E, njihova glavna karakteristika je to da se one mogu identificirati imenom, ali samo 40% njih su zapravo podaci za većinu zemalja. E, Proslih 30% postoji usuglašena metodologija, ali većina zemalja i dalje nema metodologiju za to, a posljednjih 30% za njih još nije usuglašena metodologija to je glavna razlika u odnosu na to što radimo u Europskoj uniji. Na razini Europske unije pratimo napredak u kontekstu Europske unije i to činimo e, putem ključnih europskih politika koje se temelje na komunikaciji iz 2016. godine o sljedećim, e, sljedećim koracima prema održivoj Europi. E, glavni akter je Eurostat, ali su to i nacionalni zavodi za statistiku. Za praćenje koristimo e, pokazatelje za cilje održivog razvoja, dakle odnose se isključivo na postojeće podatke. E, godišnje vršimo reviziju kako bismo ažurirali maks što je više moguće e, pokazatelje. Postoji i više drugih slojeva, velik broj zemalja ima strategiju i nacionalne pokazatelje oni nisu identični pokazateljima UN-a niti pokazateljima Europske unije. Postoji i tematsko praćenje za obrazovanje ili zapošljavanje, a isto tako postoje i alternativne aktivnosti praćenja. Vjerojatno pratite e, to što radi e, što radi OECD, što rade zaklade i tako dalje pokazatelji Europske unije su prema političkoj relevantnosti, što znači da moraju biti snažno povezane s europskim politikama, e, te e, moraju biti odgovarajuće odnosno minimalne statističke kvalitete. Znači mora ih se dovoljno često ažurirati i tako dalje odabrali smo inicijalnu skupinu pokazatelja 2017. godine nakon e, vrlo sveobuhvatnog procesa konzultacija što je uključivalo e, države članice, odbore vijeća, e, korisničke forume, akademsku zajednicu, nevladin sektor te međunarodne organizacije. Dobili smo Um, dakle u svibnju 2017. godine dobili smo pozitivno mišljenje statističkog uh, odbora Europske unije. I onda se rade godišnje revizije 2018. godine smo to napravili i to je dovelo do uh, izmjene šest pokazatelja. Kasnije ću nešto više reći o sadašnjoj uh, reviziji za izvješće za 2019. godinu koje će biti objavljeno do kraja lipnja iduće godine. Sveukupno govoreći imamo dakle stotinjak pokazatelja na 17 ciljeva. Dakle, imamo šest po cilju, maksimum. Neke od pokazatelja koristeni su dakle u odnosu na neke ciljeve, ali mogu i za neke druge, kako bi pojačali zapravo cijelu priču samog izvješća i kako bi se podvukle te spone. 88 pokazatelja ažuraju se svake godine i to se koristi za godišnje izvještavanje. Dvije trećine njih su iz e, službenih statistika, a trećina iz drugih izvora. Glavni izvori primjerice Europska agencija za okoliš za okolišne e, indikatore, pokazatelje, OECD i drugi 55 od 100 su u potpunosti usklađeni s UN-ovim mjerilima. 80-ih je dakle s takozvanim europskim semaforom koji se odnosi na Europu 2020 prioritete komisije i europski e, socijalni e, semafor koji se koristi u odnosu na stup socijalnih prava. A sada ćemo i kolega predstaviti samo izvješće. Iako sada rekla koju riječ o e, nadzornom paketu objavljenom u rujnu kako bismo došli do korisnika, onih u institucijama, a isto tako i e, javnosti. Imamo čitav niz e, proizvoda i tema, sve to možete naći na internetskoj stranici Eurostata. Ja ću o tom i detaljnije, no samo želim ilustrirati da imamo razne članke u ovom izvješću koji su vam na raspolaganju. Dakle, već smo objasnili ovu situaciju sa 17 e, ciljeva održivog razvoja koje definira UN. Za svaki od tih imamo popis pokazatelja. Anton je to već objasnio. Ukoliko pogledate na našoj internetskoj stranici, vidite u odnosu na koji cilj procjenjujemo pokazatelje. S desne strane vidite popis koji se odnosi na e, kvalitetno obrazovanje. Tu također vidite da postoje određeni postojeći ciljevi u odnosu na neke od njih, primjerice obrazovanje, imamo dakle edukacijske programe, nadzorni e, okvir, imamo isto tako pokazatelje za Europa 2020, gdje ciljeve postavljaju komisije i zemlje članice i tu to uspoređujemo s kvantitativnim ciljevima. Koje su konkretne prirode? gdje ne vidite zapravo u oznaku, tu se e, definira i opisuje sam trend. Sve se temelji dakle na tom razlikovanju i Ukoliko postoji konkretan cilj, možemo imati značajan napredak koji je ostvaren u tom smislu naspram definiranog cilja za Europsku uniju. Vidite ovu zelenu strelicu koja ide u smjeru prema gore napredak može biti umjeren, znači strelica ide dijagonalno, što nije slučaj u odnosu na ovaj konkretan cilj održivog razvoja. A može biti i nedostatan napredak, znači napredak postoji, međutim nije dosegnut cilj ili pak može doći do udaljavanja od cilja Europske unije i u tom slučaju vidite crvenu strelicu koja pokazuje prema dolje. Ukoliko ne postoji konkretan cilj, onda procjenjujemo e, trend u odnosu na cilj održivog razvoja. Imamo još četiri kategorije koje mogu biti dakle značajan napredak ili umjeren napredak u odnosu na SDG ili pak umjereno ili značajno udaljavanje od tog cilja. Četiri kategorije, ovisno o tome postoji li konkretan cilj. Procjena može varirati u odnosu na to. Um, u odnosu na svaki od naračenih ciljeva, sastavljamo vrednovanje koje se temelji dakle, na pokazateljima i nakon toga imamo sveopću procjenu. To vidite ovdje najbolji rezultati. Tu vidite dakle cilj broj 3, zdravstvo, kvalitetno obrazovanje i broj 7, energetika. S lijeve strane vidite dakle SDG broj 10, smanjenje nejednakosti. Nismo tu na pravom putu u smislu postizanja cilja. Što znači da se situacija do neke mjere pogoršala tijekom posljednjih pet godina. A što se tiče ova četiri SDG-a, ciljeva održivog razvoja koji su na samom dnu, ne možemo procijeniti kakav je trend zbog toga jer nemamo na raspolaganju dovoljno podataka za procjenu toga što znače, dakle, ovi pokazatelji u odnosu na trend. Upravo zbog toga imamo tu situaciju koju imamo ukoliko imamo manje od 75% pokazatelja u kronološkoj perspektivi, dakle ne posežemo za ovom općom procjenom. To su proizvode koje sam već spomenula i u ranijem tijeku. Dakle, imamo ovo veliko izvješće, SDG nadzorno izvješće, koje je prosjeđeno svim članovima odbora. Imate ovu knjižicu u kojoj e, stoji e, detaljna rašlamba svih e, pokazatelja, a imate isto tako prikazanu i metodologiju koju koristimo za vršenje procjena. Tu je i naša mala brošura koja je slikovitija i zapravo na dvije strane imate vizualni pregled svakog od ciljeva. Ove godine imamo i novi proizvod. Radi se o nečemu što je objavljeno u digitalnom formatu. To možete naći našoj internetskoj stranici. Ne možemo vam tu ovdje prikazati, međutim radi se o nečemu što je veoma interaktivnog e, karaktera. Možete uspoređivati s drugim zemljama članicama, vidjeti cjelokupnu sliku i namjena je i ta da se privuku mladi, zbog toga jer je mnogo mladih zainteresirano upravo za ovu temu. Znači, taj je format malo zaigraniji. A sad bih vratila riječ kolegi. To je bilo to što se tiče prezentacije. Samo još da dodamo, trenutno je u tijeku još jedna e, revizija svih e, pokazatelja. A koji je cilj? Cilj je taj da se održi maksimalna relevantnost istih. Dakle, tu ćemo uključiti i aspekte novih politika, primjerice prošle godine, dakle, pokazatelji u smislu socijalnog semafore odigli su ulogu i čim su na raspolaganju dakle, novi pokazatelji iz novih izvora, mi to uvrštavamo. Važno je považiti relevantnost u smislu konkretnih politika putem boljih pokazatelja kvalitete. S druge strane, želimo zadržati ove glavne karakteristike, dakle maksimalno šest pokazatelja po cilju. Ukoliko se pojavi bolji pokazatelj, naravno da gori pokazatelj ispada iz igre. Zatim imamo listu čekanja, ja to kažem, radi se o pokazateljima koji su kvalitetni, međutim još uvijek ne dovoljno i čim budu spremni za uvrštavanje, završit će također na našem popisu. Što se revizije tiče, tu su u tijeku bile i neke konzultacije, takav je bio proces, konzultirali smo se čitavim nizom pojedinaca u odnosu na SDG-ove ciljeve određenog razvoja, platforma samih e, dionika, zatim imamo pod odbor koji je nadzornog karaktera, s tim smo ljudima također razgovarali o ovome. Na reviziji samih pokazatelja bit će dovršena do kraja ove kalendarske godine. Imamo sastanak s glavnim upravama 23. studenog, dakle već u petak. Tu želimo razgovarati o eventualnim promjenama i u budućnosti sve izmjene koje očekujemo su u odnosu na tri pokazatelja konkretno ove kalendarske godine. Imamo isto tako revizije na razini UN-a za razdoblje 2020. do 2025. godine. Mislim da će stvar na isti način biti provedena i u Europskoj uniji. Stvari, dakle, u mnogim politikama unutar obzora 2020. Kasnije će ih zamijeniti neke druge politike i očekujemo zapravo jedan širi spektar pokazatelje u odnosu na 2021. Te ćemo nove pokazatelje koji će biti veoma slični ovim aktualnima objaviti na početku siječnja, a nakon toga izradit ćemo izvješće. Nadamo se da će ono ugledati svjetlo javnosti prije lipnja 2019. kako je bilo dio rasprava na e, političkom forumu na visokoj razini. Hvala, gospođo predsjedajuća. Hvala i vama na ovome što ste nam predstavili. Ja sama imam nekoliko pitanja koje želim postaviti, ja vidim mi kolege. Prvo pitanje, znam da je sve dio komisijnog rada, no interakcija s ljudima koji kreiraju politike na razini komisije. Vi ste zaduženi za statistike, vi prikazujete trendove, međutim nema tu političkih zaključaka na temelju trendova. Prva stvar koja mi upada u oči jest to da je nejednakost sve veća i veća, što je naravno gore. Vidi se to i po strelicama koje ste prikazali. Dakle, tu e, nije došlo ni do kakvog poboljšanja. Mi smo od komisije još prije prosinca očekivali neki dokument koji iznosi razmišljanja o provedbi SDG-ova određenog održenog razvoja. Jeste li svjesni toga? Tko to radi konkretno? Radi li to tajništvo, glavno tajništvo? Ili, vi može reći nešto to, Da, ali se glavno tajništvo vi nam možete reći. Dakle, što konkretno činite s tim podacima? Podacima to nas zanima. Eurostat vam dajete podatke, a što vi kasnije činite? Potom pitanja prije smo govorili dakle o klimatskim promjenama, o kopovima, mjerili smo dakle napredak u odnosu na ciljeve, izvlačili smo, formulirali političke zaključke. Razgovarat ću i s gospođom Haltela, dakle mislim da to treba učiniti isto i po pitanju SDG-ova, dakle razmotriti koji su zaključci i nakon toga izvlačiti iz toga isto tako pouke. Ima li tu bilo kakvih komparativnih usporedbi na razini zemalja, na razini zemalja članica? Jer tu zapravo nema segregacije po zemlja, vi govorite samo o razini Europske unije. Ili pak imate i podjelu podaci, dakle, po zemlja članicama napreduju li, nazaduju li, hoće li se komisija na neki način nadovezati na analizu ovih podataka, da kaže da ovi trendovi su pozitivni, ovi negativni, da vidimo tu cijelokupnu sliku Europske unije, ali i po pojedinim zemljama članicama. S druge strane, dakle, gdje spominjete odsustvo jedinstvene metodologije, ćete zemlje članice koriste različite metodologije, ukoliko se to želi na pravi način mjeriti. Naravno, zna da bi trebalo puno vremena potrošiti na izmjene i prilagodbe metodologije i onda vlade treba uvjeriti zapravo da prihvate SDG-ove kao prioritet da počne isto činiti po tom pitanju. To je bilo od mene nekoliko pitanja. Pa kad sam već tu još jedna. Dakle, vidim da imate ovu e, prekrasnu interaktivnu stvar e, s ciljevima održivog razvoja. S kim ste surađivali dakle, u promicanju ovoga? Znam da imate UNICEF, imate dakle u agencije. Mnogo mladih ljudi uključeno je u taj rad. Danas je Međunarodni dan djece. I mladi također govore o SDG-ovima, za i razvoj. Pitan se, e, surađujete li s drugim agencijama UN-a? Kako ne bi sve završilo, dakle, samo na prekrasnoj internetskoj stranici koju nitko ne koristi? Treba poći u škole, treba slati ljude, organizirati nešto. Eto, to su moja pitanja. S druge strane, idi haltela, da, i nakon toga je išla. Izvolite, izvolite. Hvala, hvala Linda. I hvala na prezentaciji koju smo upravo čuli ovog izvješća. Sigurna sam da će to biti nešto što će biti veoma korisno u smislu činjeničnog konteksta za rad koji će nadam se obaviti Europski parlament i obavljati ga redovito. Smatrate li što se političkog aspekta tiče, dakle ljudi koji formuliraju politike, komisija, parlament i drugi, eksko, recimo, također veoma aktivan po ovom pitanju. Možda bi oni mogli doprinijeti u smislu konkretnih kvalitativnih aspekata na razini čitave inicijative. Spomenuli ste da su mladi zainteresirani. No, već postoji priča, priča kaže, nema dovoljno vremena na raspolaganju. Jučer sam se sastala konkretno s 22 učenika, uglavnom u dobi između 15 i 17 godina koji su bili u posjedi parlamentu i nisam mogla ni zamisliti što su mi rekli, koliko su prestrašeni time što bi se moglo dogoditi našoj planeti. Treba im neka pozitivna priča, kako će političari, ljudi koji kreiraju, formuliraju politike, neki način uzeti u obzir to što brine njih. Ima i mlađe djece koje upozoravaju dakle roditelje da zatvaraju vodu, da ne bacaju smeće na ulicu. Ali sada je zapravo e, red na nama parlament dakle mora krenuti u taj proces jer je stvar participatorne prirode, dakle moramo se angažirati, moramo se uključiti, moramo stvoriti i hraniti nadu, moramo dati neko jamstvo da političari doista rade na tome, da učine nešto po pitanju toga što njih brine. A eto, to je moje pitanje kako odahnuti život u ovom procesu. Kako bismo i sami mogli nešto učiniti po pitanju realnosti iza nove zgrade. Ja sam tako isto za vrijeme ručka, dakle, bila s mladima iz UNICEF-a, uglavnom je glavna tema bila klimatske promjene. Kako učiniti nešto po tom pitanju? Morate brže, zatim mladi iz Poljske, iz čitavog niza različitih zemalja, Slovenije recimo. Da, samo još jedna stvar. Postoji li mogućnost na temelju ove baze podataka koji su ovdje skupljeni stvoriti i neku dinamičku priču. Da se kaže, postoje odluke koje će nas odvesti na višu razinu, a šanse su bolje ukoliko integriramo provedbeni proces i politička područja o kojima se ovdje radi, bolje integracija u vidu obzora 2020, kako zapravo cijeli sustav ne bi završio samo na nizu potpuno izoliranih inicijativa, a sigurno sam da bi i drugi bili zainteresirani da se pridruže tome. Hevi šla, izvolite. Hvala, hvala vam, gospođo predsjedajuća, i hvala na svemu što činite. E, hvala i e, vama, gospodo, na veoma korisnom izvješću od samog početka, od trenutka kad smo usvojili dakle, ciljeve održivog razvoja, ponavljamo stalno isto, potreban je nadzor napretka na razini zemalja članica, ali isto tako i na cjelokupnoj razini Europske unije. U čemu je poanta? Ovo što radimo je doista E, korisno. Međutim, s druge strane postoje određena ograničenja, to je jasno tijekom ovih godina rada na SDG-ovima. Prvo ograničenje, ne postoji sveobuhvatni europski provedbeni okvir. Obzirom to da nema provedbenog okvira, gledam vaše izvješće, vidim da mjerite napredak u odnosu na ciljeve za Europsku uniju i pitam se, možda bismo trebali e, revidirati ciljeve za Europsku uniju kako bismo to do veće mjere uskladili s novim ciljevima održivog razvoja. Radi se o raspravi koju vodimo i s komisijom. I imamo otkad je iz, izišla ova komunikacija, izjava o održivosti. Bilo bi nam doista korisno ukoliko bismo u izvješću, ako je to moguće, za sljedeće izdanje mogli ne samo iznijeti procjenu napretka ili odsustva istog ili pak nazadovanja u odnosu na konkretne ciljeve. Bilo bi dobro kad bismo mogli, dakle, mjeriti u odnosu na ispunjenje ciljeva. svaćate što želim reći. Sada je to naznaka toga, imamo li napredak ili ne. Ali bi li bilo moguće da u izvješću izložite isto tako i neke zamisli? Ili da nam date dojam e, koliko smo zapravo udaljeni od ispunjenja ciljeva? To bi također bilo veoma korisno. Vidim na slajdovima da imate čitav niz stvari, e, govori se dakle o cilju broj 10, dakle smanjenje nejednakosti, i nažalost, kao što Linda kaže, tu zaostajemo. Neki drugi ciljevi, Postoji napredak, postoji veoma stabilan napredak u odnosu na neke ciljeve. No, što je zapravo ovdje glavno? Ukoliko jedan od glavnih aspekata novog programa je između ostalog i činjenica da su svi ti ciljevi međusobno povezani. U tom slučaju bilo bi, smatram, korisno i da na neki način podvučemo važnost upravo tog aspekta i da kažemo, gledajte, to ne znači da napredak postoji samo u odnosu na neke ciljeve. Radi se o provedbi cjelokupnog okvira i tu napredak postoji. Upravo zbog toga smatram da je bilo doista korisno stvoriti neki konkretan dojam o međusobnoj povezanosti svih tih ciljeva. Napredak u pogledu jednog cilja ne znači da postoji napredak i u pogledu drugih ukoliko drugi ciljevi stagniraju da tako kažem. I posljednja stvar koju želim reći. Smatram da moramo učiniti napor i Hajdi je to već rekla. Ima nas premalo ovdje. Moramo iznaći način da vaš rad, ne samo naš rad po pitanju cilja održivog razvoja i ne samo općenita rasprava, dakle, u, e, da to postane općenita rasprava i u Europskom parlamentu i izvan Europskog parlamenta. To je važno. Radi se o okviru koji će eventualno dati konkretne rezultate što će glavnih izazova na kocki je budućnost Europske unije i ne smatram da ovo zanima samo šestero nas koji smo tu. Radi se o budućnosti Europske unije. Stoga, moramo na neki način postići to da u buduće više kolega bude uključeno u raspravu o ovoj važnoj temi. Stoga pitam, u idućem izvješću molim i neku procjenu, ukoliko je moguće, o tome kakav utjecaj europske politike imaju i na treće zemlje u smislu provedbe ciljevo održivog rasta. Hvala. Hvala. Hvala. Gospođa Valajan, vi se također želite javiti. Da, ovo je naravno veoma zanimljivo i mi u odboru za okoliš podržavamo ovu temu. Dogovorili smo već toliko toga, sve je to odraženo i tu. Izaziva određenu frustraciju, činjenica da smo uložili tolike napore u aktivnostima na to da riješimo ove teme, a neke od tih tema baš i nemaju rezultate. Zašto? Zbog toga što nismo mi postigli te rezultate na političkoj razini ali to znači da je na komisiji da sagleda stvari u tom kontekstu. Radi se o provedbi. Mi e, proizvodimo velik broj politika, međutim treba isto tako i podržati napredak po pitanju cilja održivog rasta. A što s provedbom? Što je s konkretnim mjerama? Treba zatražiti od zemalja članica da provedu sve to. Mislim da moramo više progovoriti o toj temi. Jer inače, kao što je gospođa Hautala rekla, razgovaramo s ljudima, ljudi se plaše e, za budućnost naše planete. I mi moramo reći, mi smo Europski parlament, mi odlučujemo, odgovorni smo za zakonodavstvo A, B, C, i tako dalje, dakle ublažavanje učinaka klimatskih promjena, borimo se s tim problemima, ali što s provedbom na razini zemalja članica? Ono što kod mene izaziva veliko čuđenje jest da nemamo, dakle, u smislu klimatskih akcija, konkretnih mjerenja. Što to znači? Je li to poruka s kojom ćemo stići u Katovice? Da tamo kažemo ljudima, ne možemo klimatske akcije procijeniti ni izmjeriti konkretno na razini Europske unije. Mi samo mnogo pričamo, a na kraju, gdje je dokaz? Gdje su konkretni koraci? Mislim da imamo dovoljno pokazatelja na raspolaganju da donesemo te zaključke ne želim sada pojmence, no svi znate o čemu govorim. Dakle, kako to? Kako niste uspjeli izmjeriti klimatske akcije? E, inicijativa čiste vode, sanitacijske mjere. Kako je moguće da se to ne može izmjeriti na razini zemalja članica? Nevjerojatno je. Čista voda, sanitacija. Na razini odbora za okoliš saslušali smo mnogo toga, dakle o evaluaciji, o provedbi, o zakonodavnom okviru, sve što tiče kvalitete vode. Dakle, komisiji su na raspolaganju kvalitativne procjene. Kako to da to ne možemo uklopiti u konkretna mjerenja u odnosu na konkretni cilj održivog rasta? Eto, to je moje pitanje i ne kanim tu kritizirati nikog pojmence. Ovo je izraz određene frustracije, jer toliko smo toga učinili po pitanju tolikih mjera. To je trebalo biti uvršteno i u ovo izvješće o napretku, a toga nema. Što proizvodi određenu frustraciju, jer se stvara dojam da smo mnogo činili, a rezultat je nikakav. Komentar molim. Hvala, ali mi imamo dakle ciljeve za 2020. do 2030. i mjerimo, mjerimo taj napredak i isto tako čista voda. Tu mjerimo mnoge stvari, mjerimo razinu kvalitete, mjerimo standarde. I zanimljivo, ukoliko se ne, ne sklapaju ti podaci, kako ćemo to objasniti u e, Katovicama? Da nemamo te podatke, da nemamo zaključke, a sigurno sam da nam komisija može razjasniti sve te aspekte. Hvala. Hvala, gospođo predsjedniče. Ja ću krenuti e, sa statističkih aspekata, a kolege iz Sekđena će zatim pozabaviti ovim e, kompliciranijim pitanjima na političkoj razini, na razini konkretnih politika. Prvo da kažem uloga je Eurostat u ovom procesu na razini UN-a, rekao sam to isto. Oni se obraćaju statističarima da im uspostave nadzorne okvire. To je često slučaj uloga statističara je da budu na neki način neutralni, procenjuju kvalitetu podataka, ali ne formuliraju politike. I to je ovdje naša uloga. Mi smo zaduženi za ravnotežu, minimalnu kvalitetu podataka, to moramo zajamčiti. Što se političkih cilja tiče, to preuzimamo od drugih, nije na nama da ih smišljamo. Nije naša uloga i zatim u samom tekstu damo statistički opis. A ukoliko se radi o nekim političkim stvarima, inicijativama i tako dalje, zato su zadužene glavne uprave. Eto, na taj način mi integriramo vlastiti rad izvješću i u bazi podataka, imate podatke o pojedinim zemljama članicama i pokazatelji su podijeljeni po zemljama članicama, na što ne činimo, ne vrednujemo to, dakle imamo zelene i crvene strelice, pokraj imena svake zemlje članice. Da to činimo, oni vjerojatno baš ne bi bili presretni našim radom. Mi to radimo za razinu Europske unije. Ono što je krucijalno jest e, pitanje e, tumačenja. Ne možemo mi objašnjavati zbog čega u toj i toj zemlji strelica ide u ovom ili onom smjeru. Kad bismo stavili samo e, strelicu bez bilo kakvog objašnjenja, onda pak ne bismo dorasli i samom pitanju. Što se tiče promicanja svega ovoga, ovo prvi put ove godine da imamo publikaciju u digitalnom obliku namijenjenu mlađim dobnim kategorijama. To je za sada rezultat. Pokušat ćemo još raditi na tome, no nemamo u planu inicijative za e, daljnje širenje i produbljanje svijesti. Mi smo zapravo ured za statistiku. U smislu publikacija radimo što možemo, koristimo čitav niz instrumenta. Vidite i paket imamo na raspolaganju nekoliko kanala za širenje relevantnih podataka o našem radu. Pitanje je bilo i možemo li zornije prikazati koliko smo udaljeni od ispunjenja određenih ciljeva, tako sam bar ja shvatio pitanje. To možemo samo ukoliko postoji politički formuliran cilj. Ukoliko on ne postoji, mi smo ured za statistiku, mi ne formuliramo, ne kreiramo politike i ne možemo progovarati o takvim pitanjima, osim ukoliko ne postoji eksplicitno formuliran politički cilj koji je formuliran netko drugi. Što se tiče dakle, učinka naših inicijativa na treće zemlje, naših politika, imamo to u programu i pokušavamo tu poboljšati stvar na tom području. Što se tiče pitanja klimatskih akcija, Gospođo predsjedajuća, mislim da se vi zapravo odnosite na svakodnevnu sliku. Dakle, imamo neka područja voda, klima, gdje nemamo zapravo sveukupnu sliku u smislu prikupljanja svih trendova koji postoje. Mislim da će za sljedeću godinu to biti moguće. Postoje e, razlog da ove godine pojedini pokazatelji nisu omogućili upravo takav pristup, ali ove godine ćemo raditi na tome što se tiče e, sveukupne procjene. Radi se o matematičkom prosjeku svih pokazatelja koje smo prikupili. Znači, ljudima dati pregled situacije. S druge strane, na stručnoj razini nas se kritizira da zapravo previše pojednostavljujemo stvari. Na neki način mi smo konstantno između Scile i Haride. S jedne strane želite dati jedan razumljiv pregled, a s druge strane kritizirat će vas stručnjaci a ukoliko učinite što žele stručnjaci, kritizirat će vas ljudi koji to moraju čitati, a koji nisu stručnjaci. Voda, ne znam hoćemo li imati dovoljno pokazatelja koji će nam omogućiti dostatnu razinu kvalitete za stvaranje cjelokupne slike. Mislim da bi to bilo to od mene. Hvala sada nekoliko riječi o široj slici stvari. Kao što znate, EU je uvijek predvodila kada je riječ o održivom razvoju i održivosti. EU je i u okviru UN-a odigrala ključnu ulogu u izradi agende. Kao što je rečeno, održivost je zajednička odgovornost sviju, a e, poštujući načelo subsidijarnosti e, e u djeluje kroz države članice i sve tri razine djelovanja. Komisija je poduzela neke korake vezane uz provedbu ciljeva i najprije je to učinila racionalizacijom, a nakon toga e, kroz oblikovanje dugoročne vizije nakon 2020. godine. Sada se e, radi posebno mišljenje koje je popratna mjera uz održive ciljeve i nakon Pariškog sporazuma. Želim ovdje naglasiti da se radi o prvenstveno političkoj odluci kako bi se potaklo razmišljanje o budućnosti Europe. To je dio e, rasprave o budućnosti Europe e, nakon sljedećih izbora. Očekujemo da dokument bude dovršen do kraja godine. Ako sam vas dobro shvatio na početku, rekli ste da bi trebalo izraditi e, izvješće na vlastitu inicijativu ili sam vas krivo shvatio. Želite to prije kraja ovog saviza, saziva. Puno vam hvala. Puno hvala vama. Svačam ulogu statističkih zavoda i statistike kao takve. No ne shvaćam što to znači da se ne može ukazivati na tendencije po državama članicama, jer imamo tendencije vezane uz obrazce pušenja, nezaposlenosti i cijelog niza različitih podataka. Tome služi politika statistika. Mi ne očekujemo od statističara da nam objašnjavaju uzroke ili predlažu mjere, no Javnost traži od nas odgovore. Naravno da javnost i političari žele odgovor na pitanje zašto se nije postiglo određen cilj. Podatke se ne prikuplja samo zato kako bismo mi e, govorili o tome kako je sve savršeno već želimo podatke o ispunjavanju ciljeva, a ciljevi drživog razvoja upravo su to zemlje su u okviru UN-a dobrovoljno pristupile e, ovoj e, vrsti postizanja ciljeva i to ne bi učinile da nisu isto željele. Mnogi su unutar ministarstava promijenili način prikupljanja podataka. Ako nemamo čak niti podatke o kakvoći vode, onda je zaista e, teško zamislivo kako od drugih zemalja, zemalja u razvoju primjerice, tražiti da e, prate stanje stvari. Mi smo recimo u vijeću u prosincu postavili ciljeve vezane uz izlovljavanje upravo zbog toga što smo imali statističke podatke relevantne za to. Prema tome, ista mjerenja postoje i za klimatske promjene i za ciljeve održivog razvoja. Možda postoje neke razlike, ali mi smo očekivali jasne podatke. Evo, Ovaj je parlament nedavno izglasao to da u sljedećem VFO-u naglasak treba biti na održivom razvoju. A što se tiče dokumenta, još 2015. godine u New Yorku uz prisustvo Timmermansa i svih ostalih smo razgovarali o istoj temi, a sada govorimo o političkoj viziji i sastavljanju dokumenta za razmatranje to je kao nekakva politička deklaracija o budućnosti bez previše pojedinosti i konkretnih aspekata. Ja se zaista nadam da ćemo odigrati važniju ulogu, a da će komisija preuzeti vodstvo sa svoje strane i postavljati pitanja. Trebamo vidjeti kako se stvari kreću vezano uz ciljeve održivog razvoja. Moramo preuzeti vodstvo kao što to činimo i kada je riječ o konferenciji stranaka e, raznih e, konvencija za zaštitu E, okoliša ili klimatske promjene. Prema tome, ja se nadam da ćemo imati izvješće na inicijativu i tu bih stala, budući da znam da kolegica želi još nešto reći. Da, želim izraziti svoju potporu i također nešto reći o sljedećem. Evo, baš gledam pokazatelje. Nisam pronašla ništa što se ne bi moglo iskoristiti. Nema ovdje ničega previše složenog. Kada je riječ o ovim dijelovima koji ste rekli da nisu mjerljivi. Rekli ste da ne želite uzrujati države članice. Moj zaključak bi bio sljedeći. Ako smo u nekim stvarima zaista loši, onda trebamo E, na neki način e, predstaviti podatke, a da ne kažemo da čista voda i kanalizacija, mir ili pravosuđe u stvari najgore prolaze u EU. To bi bilo sramotno, mislim da bi trebalo e, prikupiti podatke, a ako je točno to da nam zaista ide tako loše, onda moramo nešto učiniti jer se tu radi o našim građanima, ne samo o tome kakav ugled imamo u svijetu. Puno hvala svima, hvala Deveu, hvala e, kolegici i veselim se izvješću na vlastitu inicijativu. Hvala. Sad možemo nastaviti sa 4B001 u PHS-u. Hvala i nadam, e, veselimo se budućoj suradnji.